Kolege, molim vas da zauzmete svoje mjesta. Početi ćemo sa saslušanjem. Uvaženi kolege, drago mi je da mogu poželjeti kandidatu za povjerenika, gospodinu Avramopilosu, na saslušanje u odboru za eh, građanske slobode, pravdu i unutarnje poslove. Ovaj će odbor ispitivati kandidata za povjerenika o pitanjima za pravosuđe, a isto toga ispitat će i gospodina Timmermana o vladavinom pravu. No danas ćemo ispitivati gospodina Avramopulosa o glavnim temama migracije i unutarnjih poslova. On će biti prvi povjerenik koji će e, biti zadužen za resor migracija i to zbog toga što nam je svima jasno koliko je ta tema bitna. Prema prilogu 16 poslovnika koji sadrži smjernice za odobrenje komisije. Parlament će ocjenjivati kandidate za povjerenika na temelju njihovih općih sposobnosti, predanosti europskim ciljevima te osobne nezavisnosti. Parlament će ocijeniti poznavanje njihovih budućih resora i komunikacijske vještine. Još vas želim podsjetiti da je parlament dostavio pitanja kandidatu za povjerenika sa dva zajednička pitanja koje je pripremila konferencija predsjednika te tri, tri specifična pitanja koje je pripremio odbor Libe. E, kandidat za povjerenika je odgovorio pismeno i odgovori su poslani svim zastupnicima na svim jezicima. E, rasprava će biti strukturirana na sljedeći način. Kandidat za povjerenika će dati uvodnu izjavu koja ne bi trebala biti dulja od 15 minuta. Nakon uvoda imat ćemo vremena za 45 pitanja i odgovora za zastupnike. E, svaki dio će, biti, će trajati tri minute. Jedna minuta za pitanje i dva, dvije minute za odgovore. Prva runda pitanja, prvu rundu pitanja će, će postavljati predstavnici političkih skupina. Na kraju saslušanja kandidat za povjerenika će imati pet minuta za, završnu, za završne primjedbe. E, bit ću vrlo strong e, kad govorimo o poštovanju vremena koliko imate na raspolaganju, zato što ako se to vrijeme ne bude poštovalo, posljednji na listi neće imati vremena za njihova pitanja. Usmeno prevođenje se pruža na 23 jezika, tako da možete koristiti svoj jezik, no molim vas da imate na umu da se sve provodi, prevodi, tako da molim vas da govorite jasno i polako. Rasprava se prenosi na internetu i imat ćete mogućnost pristupiti video zapisu saslušanja na istoj web stranici. A sada dajem riječ našem kandidatu za povjerenika, gospodinu Avramopulosu. Izvolite, imate riječ na 15 minuta. Predsjedavajući, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta povelja temeljnim pravima podsjeća nas na to da se Europska unija zasniva na jedinstvenim vrijednostima koje su sloboda, jednakost i solidarnost. Zasniva se na načelima demokracije i naravno vladavine prava. U središtu svega je pojedinac, a Uspostavlja se i građanstvo, građanstvo Unije i uspostavlja se i prostor slobode, sigurnosti i pravde. To poglavlje više nego i koje drugo opisuje Europu te definira zadatak koji je pred nama koji se bavimo pitanjima migracija i unutrašnjih poslova. Sve ovo je zamašan posao i morat ćemo određivati ritam europskih imigracija te legitimnost europskih obećanja. Kako je današnja situacija? Geopolitičko okruženje koje je eksplozivno i terorizam koji je izjavio da namjerava narušiti i naškoditi našem društvu. Gospodarstvo koje ima problema da se oporavi od krize. Demokratski svijet je mlad, ali kod nas povčanstvo stari. I sve više mladih e, zavedeno je ekstremizmom. S druge strane, kriminal ne poznaje granica. A ono što se događa na našim granicama i unutar naših granica u potpunosti je oprečnosti s onime što su naše vrijednosti. Moram biti od samog početka vrlo jasan. Odgovor na sve ove izazove je jasan. Europa ne smije biti tvrđava. Povijest pokazuje da tvrđave koje se izgrade kako bi se na, time napravili bedemi protiv vanjskih prijetnji, da su to na kraju bile tvrđave, odnosno utvrde u kojima su oni koji su bili unutra postali izolirani. To nije dio našeg mandata. Europa može napredovati samo ako na energičan način olakšava mobilnost ideja, roba i ljudi. Otvorena sigurnost je stup europske mobilnosti i to je zadatak Europske komisije kada se radi o unutrašnjim poslovima i migracijama. Taj zadatak je jasan moramo omogućiti sigurnost i olakšati mobilnost kako bi smo mogli štititi identitet Europe u našem svijetu u kojem se jamče temeljna prava. Moramo provesti politiku koja će biti ciljana kako bismo privukli talente i radnu snagu koji su potrebni svim državama članicama. Moramo omogućiti da Europa podupire dobru i glatku integraciju migranata u naša društva. Istovremeno moramo jamčiti da kriminal i terorizam ostanu na granicama Europske unije i da se protiv njih bori učinkovito. Dame i gospodu, po pitanju migracija i unutrašnjih poslova, ne budemo li zajedno radili na razini Europske unije, nećemo napredovati. Budem li potvrđen za povjerenika, računat ću na vas, na odbor Libe. Ponosan sam što sam kandidat za prvog povjerenika koji radi na području migracija. Predsjednik Juncker i komisija moraju se nositi s kritičnim izazovima koje za sobom povlači migracija. Moramo se nositi sve većim brojem ljudi koji traže zaštitu unutar naših granica. Mi smo odbor koji se bavi zaštitom ljudskih prava i moramo dati zaštitu onima koji bježe od rata i progona. Moramo jamčiti prava tražitelja azila i iznad svega moramo poštovati ljudska prava i ne smijemo ljude odbijati s naših gran, vraćati na granice. Moramo imati jedan jak europski sustav azila. Za sada imamo cjelovit pravni okvir, a naš će prioritet biti da sve zemlje članice ta načela primjenjuju na jedinstven način. Postoje i druga područja ovdje o kojima se mora razmatrati. Među inima mogućnost da se govori o jedinstvenom statusu koji će vrijediti u cijeloj Europskoj uniji. Na osnovu provjere funkcioniranja Dublinskog sustava analizirat ću moguće daljnje korake. Svakodnevno slušamo na vijestima o tome da migranti pristižu na naše obale i to kako očajnici dolaze k nama i pokušavaju doći do nas, a na sredozemlju često pogibaju. Moramo se nositi s krizom azilanata, a s druge strane dati podršku onima koji su pod visokom privremenim pritiskom na vlastiti sustav azila, e, azila. To je moguće samo ako zemlje članice imaju međusobno povjerenje jedne u drugu te na sebe preuzimaju odgovornost. Znam da većina izbjeglica i osoba kojima je potrebna zaštita, to su ljudi koji se uglavnom nalaze izvan Europske unije u zemljama koje i same imaju puno problema. Solidarnost ne smije stati na granicama Europske unije. Europa mora napraviti više kako bi dala podršku regijama iz koje dolaze velik broj izbjeglica. Tisno ću surađivati s mojom kolegicom, podpredsjednicom Mogherini e, i povjerenikom zaduženim za vanjska pitanja kako bismo rješavali pitanja s područja migracija i pitanje izbjeglica. Istovremeno, bit će mi drago da u zemljama Europske unije dođe e, dođu e, e, izbjeglice i azilanti. Europska unija mora zaštititi one kojima je to potrebno. Istovremeno ona može biti vjerodostojna jedino bude li redovnom migracijom se bavila potpuno poštujući ljudska prava. Što znači da oni kojima se odbije e, traženje azila, odbije azil, da se oni brzo vrate kućama. Naši odnosi sa zemljama iz koje ti ljudi dolaze, moraju se ojačati. Moramo također ojačati suradnje s zemljama porijetla sa zemljama tranzita, kao i s međunarodnim i nevladinim organizacijama. Cjelovit pristup uključuje također, naravno, i da se obrati Europskoj uniji, odnosno da se u Europsku uniju dođe legalno. Moramo raditi na migracijama i imigracijama. Europa je dio jednog globalnog svijeta kojem ima velika mobilnost, a mobilnost u svijetu vjerojatno će se povećati. Moramo vidjeti kakve potrebe postoje na tržištu rada i uvidjeti gdje nedostaje odgovarajuća radna snaga. Već sada se na tome radi Međutim, ljudima e, u Europi su potrebni ljudi koji rade u različitim sektorima. Želim započeti dijalog sa svim relevantnim dionicima, državama članicama, poslovnim ljudima. Vjerujem da bi uspostavljanje europske platforme za koordiniranje dijaloga na tom planu bilo jako korisno. Početkom primjene direktive plave kartice je e, pokazalo manjkavosti i zato je predsjednik Juncker e, to rekao u svojim političkim smjernicama. Moj će zadatak bio biti i taj da se pregovori na tom području zaključe 2015. godine. A sada nekoliko riječi o Schengenu. Mi moramo i dalje održati ne kontrolu, ne kontroliranje unutarnjih granica. Kako bi to bilo učinkovito, moramo učinkovito kontroliranje vanjskih granica Europske unije. Frontex mora u potpunosti koristiti svoje kapacitete, mora omogućiti europsku solidarnost. Međutim, moramo se pitati je li ono što imamo na raspolaganju u tu svrhu dovoljno. U Europskoj bi se Uniji moralo otvoriti raspravu o Frontexu i o uspostavljanju stvarnog europskog sustava za kontrolu granica. Problem su e, krijumčarenje i ilegalna trgovina koji se stalno povećavaju. Iz tog razloga mi moramo cijelom problemu pristupiti holistički. Integrirani e, sustav kontrole granica e, zahtjeva da se više angažiramo i moramo koristiti bolje nove tehnologije i upravljati i mobilnosti. Moramo isto tako paziti da oni koji eksploatiraju migrante ne prođu nekažnjeno. A trgovina ljudima koja je apsolutno grozna mora se također boriti. To je globalni problem za koji su nam potrebni globalni odgovori. Građani traže od nas da ih zaštitimo. Oni se bore, oni se boje zbog terorizma i nesigurnosti. Mi se moramo bolje boriti protiv organiziranog kriminala i terorizma. Kriminal je loš za naše društvo i moramo imati više koordiniranja s vanjskim djelovanjem. Moramo raditi i protiv kriminala putem interneta. Isto tako, moraju se poduzeti djelatnosti protiv drugih oblika organiziranog kriminala, trgovine drogom primjerice. To će omogućiti da se bolje koordinira unutarnje tržište te da se smanje gubici. Dame i gospodo, moramo iznaći najbolji način za eh, to da radimo na eh, zaštiti podataka, odnosno eh, zadržavanju podataka. O tome je nedavno presudio Europski sud a sada moramo paziti kako sa time radimo. Što se tiče e, terorista i stranih boraca je nešto što također moramo raditi. Jako je važno da u borbi protiv kriminala surađuje europska policija i na tom planu ima e, mnogo toga što moramo napraviti. Dame i gospodo, namjeravam sa vama tijesno surađivati kako bismo došli do konkretnih i opipljivih rezultata, kako bi europske politike na planu migracija i unutarnje politike bile uspješne. Moramo surađivati i moramo učiniti sve kako bi naše djelovanje bilo u skladu s temeljnim pravima. Budem li potvrđen, ja ću pomagati izabranom predsjedniku komisije da izvrši ono što je vezano za moj mandat. U tom smislu surađivaći s mojim kolegom, potpredsjednikom Timmermansom i skladnošću surađivati s drugim članovima Europske komisije. Ja ću redovito surađivati s vašim odborom, skrupulozno poštivati temelje Europske unije i povelju o temeljnim pravima. Mm, I to ćemo raditi na konkretan način, nećemo se zatvarati u e, birokraciju. Radit ću ustrajno i zajedno se nadam da ćemo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 E, hoćete li otvoreno razgovarati sa vijećem kako bi se omogućilo, e, omogućile zakonite migracije radnika koji nisu sezonski e, radnici, recimo dadilje sa Filipina? Hoćete li riješiti pitanje niskokvalificiranih radnika koji dolaze iz Pakistana i beru masline u Grčkoj?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 Hvala lijepa gospođo Sargentini. Želio bih istaknuti sljedeće. Došlo je vrijeme i stvoreni su uvjeti kako bismo uspostavili preduvjete za zakonite migracije.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 imigranata i kako bi im se ponudila zakonita mogućnost dolaska u Europu. E, apu, na min mes Hvala vam na ovom pitanju. Međutim, molim vas e, da mi ne postavljate pitanja o unutarnjim poslovima zemalja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 pitanja. Sljedeća je gospođa Natalija Grisbeck. Hvala.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 Vi ovdje govorite o pitanjima domaće politike. Vaše mišljenje je poznato. Ja sam već 21 godinu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 hoćete li e, ocijeniti ovu točku i povući prijedlog o direktivi o zadržavanju podataka a ako takva veza ne bude e, definirana u tom prijedlogu. Ako smo realni,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 što mislite napraviti kako bi smo riješili problem u Kaleu, kako bismo ih zaustavili da, eh, u njihovim naporima da dođu u Europu i kako bismo za, napokon stali na eh, kraj krijumčarima koji zarađuju ogromne svote novca. Um, thank you, Mr. Mrs. Atkinson. Um,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 Gospodin Kostas Krizogonos. Moje pitanje odnosi se na članak 15. direktive iz 2008. broj 15 kojom se predviđa e, maksimalno razdoblje za e, pritvaranje onih koji nezakonito uđu u državu je 18 mjeseci.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 nadam se da ćemo moći o tome i kasnije razgovarati u ovoj dvorani. Hvala. Sada gospodin Mikaš Đedovski. Ah, hvala. Hvala. Ja ću ovdje postaviti pitanje vezano za direktivu, a, mišljenje o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 doći će do revizije tog prijedloga. I komisija će to proučiti, napravit će studiju, uskoro ćemo imati rezultate. Imat ćemo i pilot projekt koji namjeravamo uskoro završiti. Što se tiče rezerve parlamenta, naročito onog vezano za pametne granice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 odbor e, obavio sjajan posao. Hvala. Zahvaljujem. Zahvaljujem e, ponajprije članovima ovog odbora na sudjelovanju u ovom saslušanju. E, vi ste govorili temeljem svog iskustva i vjerujem da je da se kandidat povjerenika slaže da je ovo bila dobra rasprava. Ovo područje o kojem smo razgovarali jedno je od ključnih pitanja. Pitanja koja se odnose na zadržavanje osobnih podataka, e, temeljne slobode, vrlo su važna. E, postavljena su temeljita pitanja, tako da zahvaljujem e, članovima odbora. Zahvaljujem na ovoj razmjeni mišljenja, na vašoj pripremi. Neću prejudicirati naše zaključke. Na Članovima je ovog odbora da uz pomoć koordinatora definiraju svoje mišljenje. Oni će se sastati u pet sati danas popodne. Zaključno bih želio rezimirati. Rekli ste da ste odlučni što se tiče revizije horizontalnog zakonodavstva u pogledu nezakonitih migracija. Radit ćete na analizi propisa koji se odnose na zadržavanje podataka. Očito je da ste se pripremili. Govorili ste o ažuriranom prijedlogu koji se odnose na propise o evidenciji podataka putnika. Govorili ste o Frontexu. Uzeli ste u obzir neke od ključnih prijedloga. Na nama je, međutim, da iznesemo svoje stajalište i svoju procjenu u pogledu vaših e, kompetencija. To ćemo učiniti danas e, u pet sati. Postoje brojna pitanja na koja još nismo dobili odgovor. Time ćemo se baviti kasnije. Poštovane kolegice i kolege, zahvaljujem na pozornosti. E, sada bih dao riječ kandidatu za povjerenika za završno izlaganje možda u tri minute. Ako to uspijete u tri minute, dakle manje od e, pet minuta, bit ćemo vam zahvalni na tome. Svi smo prilično i iscrpljeni, tako da vas molimo da govorite najduže tri minute. Izvolite, imate riječ za zaključne napomene. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Poštovani zastupnici, kao prvo dopustite da vam zahvalim na ovoj vrlo zanimljivoj diskusiji koju smo danas vodili. Dali ste mi puno dodatnih informacija. Ovu ću dvoranu napustiti nadahnut i spreman za e, obavljanje mojih poslova ukoliko budem podvrđen. Preuzimam obvezu da ću svoje iskustvo i svoje sposobnosti posvetiti trima područjima. Kao prvo, radit ću na tome da Europska unija usvoji integrirani globalni pristup što se tiče migracijskih politika i to temeljem načela solidarnosti i proporcionalnosti a isto tako tu je važna odgovornost. Kao drugo, bavit ću se e, novim izazovima, novim prijetnjama, a pritom ću uvijek poštivati temeljna prava i voditi računa o tome da je potrebno e, osigurati sigurno okruženje za sve naše građane. I na posljedku dalje ću raditi na razvoju europskih politika na području migracija i unutarnjih poslova u tjesnoj suradnji s Europskim parlamentom. Vodit ću kontinuirani i otvoren dijalog s vama. Tjesno ću s vama surađivati temeljem načela transparentnosti i uzajamnog povjerenja. Hvala vam lijepa na pozornosti. Zahvaljujem vam i na tome što ste poslušali moj savjet. Ovime eh, završavam.